Hello everyone, if you take your place, we can start the short voting session for today. Hvala, započinjemo sa glasovanjem. Nadam se da imate glasačke kartice s vama, provjerit ćemo tko je prisutan. Molim vas da pritisnete bilo koji gumb kako biste signalizirali da ste prisutni. Gospođo Borzan, želite li glasovati? U redu. Dakle, otvaram glasovanje. Molim vas da pritisnete bilo koji gumb. U redu. Hvala. Dakle, započinjemo s glasovanjem. E, proračunska kontrola financiranja nevladinih organizacija iz europskog proračuna. Izvjestiteljica je gospođa Dornano. Započinjemo sa amandmanom broj 6 koji je za. Amandman 6 koji je za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 9 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 7 koji je za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 8 za protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11 u dva dijela povlači se, otpada. Amandman 12 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 18. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Zatvaram glasovanje. Molim vas da iskažete vaš glas. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 19. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 20. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 21. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 23. za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za. Ne razmatra se. Drugi dio se ne razmatra, dakle amandman 26. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 i Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 29. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 i 31. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 33 se ne razmatra. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. i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 Drugi dio provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 49. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 50. koje je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 51, 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53, za, protiv, suzdržani, odbija se. 54, za, protiv, suzdržani, odbija se. 55, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56, za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 57 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, otpada? Ne. Glasujemo u drugom dijelu. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave, amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3, za, protiv, suzdržani, odbija se, Četiri za, otpada, Pet za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasovanje, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Timo zaključujemo glasovanje danas. Hvala. Okay, dear colleagues, let's enter the... Evo, dragi kolege, idemo na e, dnevni red. E, prva točka je razmatranje nacrta mišljenja o e, duljem životnom vijeku proizvoda. Gospođa izvjestiteljica ima riječ. Izvolite. Hvala gospođa predsjedavajuća. Pokušat ću glasnije govoriti kako bi bila glasnija od ostalih. Krajem siječnja sam predstavila svoj nacrt na odboru ENVI. Radi se o izvješću o dužem životnom vijeku proizvoda. Moj nacrt, to želim jasno naglasiti, je takav eh, da zahtjevamo ograničenja. Radi se o dužini, odnosno o tome koliko je kratki životni vijek i stoga smo se koncentrirali na važna pitanja, a to je duži životni vijek. Dakle, radi se o tome da kružno gospodarstvo ovdje treba doći do izražaja. no ja osobno ću također izraditi amandmane vezano uz vlastiti nacrt jer želim da to bude što konkretnije. Želim neku vrst kataloga ideja na temelju kojega onda potrošači i poduzeća mogu raditi i na temelju kojih će dobiti ideje kako mogu produljiti životni vijek proizvoda. Radi se o zaštiti potrošača, odnosno o ekološkim standardima. Duži životni vijek mora sadržavati naravno i ekološke principe. Prije svega radi se o tome da stvorimo poticaj za društvo kako bi se društvo odmaklo od načina ponašanja gdje se sve baca. Gospodarski rast moramo drugačije oblikovati, moramo koristiti drugačije parametre. Ne radi se samo o rastu kroz proizvodnju novih proizvoda, već su nam potrebne nove ideje koje su dobre za okoliš. Mene je inspirirala Švedska u Švedskoj je snižen porez za popravak proizvoda. Primjerice, ako svoj bicikl ili odjeću želite dati na popravak, onda ćete platiti nižu stopu poreza. Osim toga, Švedska ovim poreznim modelom želi poticati ovaj cilj no još nije rečeno da će ovaj model biti primjenjivan u svim državama članicama, ali u svakom slučaju nas može nadahnuti kako bi koristili neke druge mogućnosti, neke druge instrumente, kako bi se odmakli od sustava u kojem se sve baca, kako bi zaštitili svoj okoliš. Postoji još jedan aspekt što se tiče ovog modela u Švedskoj, na taj način se stvaraju nova radna mjesta, primjerice u malim Eh, malim radionicama za popravke. Dakle, naš cilj je duži životni vijek proizvoda i tu onda nije dovoljno samo razmišljati o porezu, o snižavanju poreza, već moramo vidjeti kako se ti proizvodi koncipiraju, moramo formulirati političke ciljeve. Proizvodi moraju biti takvi da se mogu poslije i dati na popravak. Primjerice, postoji direktiva o baterijama. Kako možemo poduzeća potaknuti da i izmjena baterija bude moguća? Mislim da bismo se time trebali pozabaviti i dalje poraditi na tome i podupirem također ideju komisije da u planu rada bude obuhvaćen i ekodizajn i životni vijek. Dakle, ako je životni vijek proizvoda duži, onda je to i manje opterećenje za okoliš. Dakle, ekološki standard i duži životni vijek, to su dvije stvari koje su međusobno povezane i koje će nam pomoći u boljem korištenju resursa i minerala. Također želim konkretizirati svoje mišljenje. Mislim da je potrebno da olakšamo potrošačima odabir ovakvih proizvoda. Možda bi mogli ovdje koristiti ekološku etiketu Europske unije. Ta etiketa bi također trebala sadržavati informacije o očekivanom životnom vijeku proizvoda. Dakle, ako potrošač ima izbor između dvije perilice, onda on mora točno znati e, kakav je model X, a kakav je točno model Y, kako bi se mogao odlučiti. I možda će onda potrošač biti spreman platiti veću cijenu za proizvod ako je njegov životni vijek duži. I to bi onda sve bilo moguće tako svjesno odlučivanje na temelju ovakvih informacija i tako bi potrošači doprinijeli tome da bolje štitimo svoj okoliš. Dakle, Ovdje možemo izraditi neke konkretne formulacije, konkretne predloge. To ću ja učiniti svojim amandmanima. Nadam se da će i izvjestitelji u sjeni doprinijeti tome kako bi imali jedan bogat katalog ideja ideja o tome kako možemo produljiti duži, kako možemo produljiti životni vijek proizvoda, proizvoda, ne kako bi uštedili novac, već kako bi zaštitili okoliš i kako ne bi rasipali resursa, resurse i kako ne bi sve bacali. I to na način da produljimo životni vijek proizvoda, to će biti i parametar za rast. Veselim se raspravi, veselim se doprinosima izvjestitelja u sjeni i doprinosima kolega. Kao što sam rekao, rekla, naš zadatak ovdje u odboru Envi je da sa ekološkog stajališta promatramo stvari. I za kraj želim još reći da je rok za podnošenje amandmana 8. ožujka 2017. Dakle, imamo još jedan tjedan i mislim da 10. ili 11. travnja će doći do glasovanja ovdje na odboru ENVI i tada je također planirano da 24. ožujka glasujemo i na odboru za unutarnje tržište. Veselim se raspravi. Um, take Hvala vam lijepa. Sad slijede eh, izvjestitelji u sjeni. Prvo dajemo riječ eh, gospođi Colin Langen. Poštovana gospođa predsjedavajuća, drage kolege, Želim se zahvaliti gospođi Šaldemoze na ovom izvješću. Mislim da je ono vrlo dobro, dobar temelj za našu raspravu i stoga se veselim suradnji. Što se tiče ekoloških prednosti dužeg životnog vijeka proizvoda, to je jasno. Na taj način e, će se manje kupovati, manje ćemo smeća proizvoditi i koristit ćemo na taj način manje resursa. Želim uputiti na nekoliko stvari ovoga izvješća. U potpunosti se slažem sa izvjestiteljicom da bi težište trebalo E, biti ograničenje korištenja proizvoda. Ako želimo profitirati, onda korištenje resursa i proizvoda moramo učinkovitije oblikovati. Pozdravljam da je izvjestiteljica naglasila ravnotežu između dužeg životnog vijeka s jedne strane i s druge strane između istraživanja i razvoja. Prema načelima kružnog gospodarstva, proizvodi i njihovi dijelovi bi trebali što učinkovitije raditi, što duže trajati prije nego što se bace, a bačeni materijali bi trebali ponovno biti iskorišteni. Stoga je vrlo važan aspekt da stvorimo poticaj za učinkovito korištenje resursa i za stavljanje ekoloških proizvoda na tržište. Smatram da tržišni model takozvane funkcionalne ekonomije puno mogućnosti pruža i treba iznaći odgovor na pitanje kako možemo najučinkovitije koristiti proizvod. Pod točkom broj 2 izvjestiteljica govori o hibridnim ponudama. Što se tog aspekta tiče, gospođa Šaldemoze, tu sam dosta kritična. Polazim od toga ako e, imate leasing e, perilice ili printera, to onda neće, e, to nije uređaj koji će dugo trajati, a ako kupim učinkovitiji uređaj, onda ću ga duže koristiti. A ako uzmem na leasing, onda je to u stvari svejedno koliko je učinkovit, jer čim se na tržištu pojavi neki novi model ili neki ugovor istekne, ja ću taj proizvod vratiti i da li to onda ima smisla, to u trenutku ne mogu procijeniti, pa bih bila vrlo zahvalna ako bi ovaj aspekt još jedan puta mogli malo pojasniti. Pozdravljam jačanje na načela odgovornosti proizvođača i određivanje minimalnih zahtjeva i nadam se da ćemo na taj način stvoriti poticaj za održivo korištenje proizvoda. Tema životnog vijeka proizvoda je u mnogim državama članicama vrlo visoko na agendi. Francuska je e, nedavno uvela kazne za proizvode koji nemaju dugi životni vijek. U Belgiji imamo e, postupke redovitog testiranja proizvoda na njihovu ekološku učinkovitost. Njemačka savezna vlada je 2012. pokrenula program održivosti, a e, imamo također i ekološku plaketu. Osim toga imam još jednu ideju koju ću poslije i podastrati u obliku amandmana. Mislim da nam je na europskoj razini potrebna bolja koordinacija kako bi mogli osigurati da pojedinačne mjere ne budu smetnja na tržištu, a cilj našeg djelovanja bi trebao biti produljenje životnog vijeka proizvoda i također e, koncept kako ćemo ojačati, osnažiti održivost proizvoda i kako ćemo povratiti povjerenje potrošača. Ovdje moramo iznaći kompromis između održivog korištenja resursa i učinkovito kružnog gospodarstva s jedne strane, a s druge strane moramo stvoriti okružje koje potiče inovacije. Mislim da imamo sve prave instrumente u ruci i veselim se daljnjoj suradnji. Hvala, gospođo Hvala vam lijepa. Evo ja ću ovaj put govoriti u ime izvjestiteljice Sjeni Gezinmeister. Uh, ovo su njezine bilješke i njezino mišljenje. Dakle, ona pozdravlja rad uh, izvjestiteljice i uh, s obzirom na to da se E, ovako sastavilo izvješće. Ona smatra da su važni parametri za produljenje e, održivost i sprečavanje stvaranja otpada. E, općenito ALDE izvjestiteljica u Sjeni smatra da treba podržati treću točku nacrta mišljenja i isto tako da mnogi se materijali recikliraju kao sirovi materijali, za takve korištene proizvode već postoji tržište i neke tvrtke već imaju uspostavljene takve procese. Recimo kad je riječ o, o e, polovnim e, mobitelima. Vezano za popravljivost, e, ona ne isključuje holistički pristup i nije sigurna je li ovaj pristup jedan, jednog modela za sve nešto što bi u ovoj situaciji bilo primjenjivo. Također nije sigurna i da li nam tehnologija uvijek omogućuje popravke i e, koje su posljedice po cijene u tom slučaju. Također se smatra da je važno pronaći e, ravnotežu između inovacije i produljenja životnog vijeka, što je također istaknuto u izvješću i konkretno po točkom 1, te se slaže da ponašanje potrošača ima ključnu ulogu u cijelom procesu, stoga je podizanje svijesti među potrošačima iznimno važno. To je e, e, uvodna odredba A i također e, Gesine Meissner je spremna surađivati sa izvjestiteljicom u ovom pogledu vezano za e, četvrti stavak, e, vezano za stav kluba ALDE, stavak četiri se tiče novog plana rada komisije o e, ekodizajnu. to je tema o kojem je gospođa bila izvjestiteljica i radili smo sa gospođom Lise i to je bio prioritet vezano za postupanje na samom početku životnog vijeka, jer se upravo u tom dijelu može ostvariti 80% ušteda. Što se nas tiče, e, to je iznimno važno. Hvala vam lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Tjarisu. E, hvala vam lijepa. Evo, e, željeli bismo istaknuti koliko je važno e, baviti se ovim pitanjima programiranog isteka vijeka i koliko je bitno povećati e, učinkovitost proizvoda e, održivim dizajnom, odnosno proizvodnjom proizvoda, te aktualizirati te proizvode na isplativ način. Smatram da komisiji trebamo reći da te E, te pojmove e, uključuju svoj novi plan rada do 2019. godine i isto tako e, u okviru standardizacije odbora za standardizaciju potrebno je zaštititi potrošače, organizacije za i, i promicati na, stavove organizacije za zaštitu okoliša. Još e, nam puno posla ostaje vezano za produljenje životnog vijeka proizvoda, recimo vezano za popis e, proizvoda e, sa ekodizajnom i želimo da se komisija približi industriji i da se cirkularna ekonomija prepozna kao jedna prilika E, strukturirana razmjena mišljenja i informacije na razini Unije treba uključiti i regionalne i lokalne vlasti. Jednako je tako važno aktivno podržavati lokalne inicijative za popravak ili e, kupoprodaju e, korištenih proizvoda. Međutim, isto je tako bitno da se potrošačima pruži korisna usluga, na taj način ćemo imati e, model održivog društva koji će se boriti sa e, koji će se zapravo suprotstaviti trenutačnom modelu e, potrošačkog društva i zapravo će odgajati potrošača od samog djetinstva. Na taj način ćemo se boriti sa ovom potrebom za stalnim umjetnim i novim proizvodima. u drugim stvarima e, koje je iznijela izvjestiteljica se u potpunosti slažemo. Hvala vam lijepa. Gospodin Pedićini, hvala predsjednice, zahvaljujem gospođi Šaldemoze na određenom poslu. Mi smatramo da proizvodi trebaju postati trajni i to nije zahtjev koji je bitan samo za okoliš. Radi se o kulturološkoj promjeni koja je potrebna. Međutim, moramo jasno znati tko je naš neprijatelj a neprijatelj je neoliberizam, to je onaj strašni mehanizam u kojem se traži korist od svega. A velika industrijska proizvodnja je to uvela prije nekoliko godina kad se smanjila potrošnja. E, mali broj obitelji mogla si je priuštiti e, dva automobila ili dvije perilice rublja i tu se uključuju i marketinške strategije koje potiču potrošače na veći konzumerizam. E, već ste govorili o planiranoj zastarjelosti e, oni predmeti koji, za koje je planirano da traju samo dvije godine ponekad se kvare vrlo često i zbog toga e, nestaju i obrtnici koji popravljaju proizvode. Postoje i novi modeli koji se pojavljuju na tržištu i zbog njih, e, kao na primjer u slučaju mobitela, e, svi stariji modeli izgledaju zastarjelo. Dakle, slažem se sa gospođom Šaldemoze. Proizvodi moraju biti trajni, moraju trajati što dulje i na kraju životnog vijeka mora biti moguće ih razmontirati, reciklirati ali i oporabiti. Dakle, ponovno korištenje e, je sektor koji ima najveći potencijal za smanjivanje e, stvaranja otpada i stvaranje novih radnih mjesta. E, slažemo se sa takozvanim sharingom i snažemo se također sa proširenom odgovornošću proizvođača kojima se proizvodnja potiče na stvaranje trajnih proizvoda. Gospođa Dornano, budite kratki. Hvala gospođo predsjedavajuća. Hvala izvjestiteljici na odrađenom poslu kada se radi o planiranoj zastarjelosti. Vidimo kamo vodi prekomjerna potrošnja. U zemljama u razvoju nestaju radna mjesta i sve više otpada. 2014. smo imali jedan znatan porast. Dakle, moramo planiranu zastarjelost za, zabraniti, moramo imati diferencirane strategije, moramo razlikovati između funkcionalne zastarjelosti i planirane i moramo se boriti protiv takvih praksi. I stoga je sada vrijeme da iznađemo različite komunikacijske tehnike, kao primjerice u Francuskoj, gdje zakon iz 2015. predviđa određene mjere kada se radi o nepoštenim praksama i zakonodavac u svakoj državi može ojačati prava i uvesti obvezu objavljivanja određenih informacija, no moramo kroz ovaj zakonodavni okvir djelovati i e, također je upućeno na to da je vrlo važan uvjet senzibilizacija potrošača kako bi životni vijek proizvoda predstavljao informaciju na koju se potrošač može osloniti. Dakle, Europska unija e, pokazuje tendenciju da e, radi u ekološkom smjeru, no kada pogledate konkretnu situaciju i utjecaj na ljudsko zdravlje, tada treba jasno reći da ne bismo smjeli dopustiti da postoje u području ekologije lobisti i stoga ću ja izraditi amandmane vezano uz ovaj tekst. Hvala, a sada gospodin Liza, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća i hvala gospođi Šaldemoze na E, predstavljanju stajališta EPP-a. Želim samo nadodati dvije stvari. Ja podupirem e, ovaj nacrt izvješća i komentare koje smo čuli od Kolina Langa. Sada želim navesti dva konkretna primjera e, s kojima bi se trebali pozabaviti. Kao prvo, to je pozitivan primjer da je sve više LED svjetiljki, no postoji tu jedan problem. Naime, te svjetiljke su ugrađene, fiksno ugrađene u luster, tako da kada e, e, se pokvari e, svjetiljka, onda sve treba baciti i to nije uopće u skladu sa ovom direktivom i u skladu sa učinkovitošću resursa, jer na taj način je životni vijek vrlo ograničen. A drugi primjer koji želim navesti su tako popularni pametni telefoni. Meni je rečeno da svaki puta kada se izbaci na tržište novi iPad, e, da se situacija e, mijenja. Možete li nešto reći o tome? da li su e, ažuriranja takva da se onda smartfonovi više ne mogu koristiti. Znam da je to nezaobilazno, ali možda je to nekakav poslovni model kako bi prodavali što više novih modela. Ne znam da li je to u korist potrošača i okoliša, nisam baš sigurna. Možda postoje već neki poslovni modeli koji se bave ovim problemom. Sada treba jako dobro razmisliti o tome koji instrumenti nam stoje na raspolaganju. Pomoću mjera ekodizajna možemo učinkovito raditi, ali također moramo potražiti alternative, jer Frederik Lis je e, u pravu, ona je bila izvjestiteljica u Sjeni Puno toga smo postigli u području energetske učinkovitosti, ali također smo suočeni sa nekim problemima. I e, tu smo nažalost protivnicima Europe dali previše ma, previše toga s čim nas mogu napasti. Ne znam da li možemo problem riješiti samo pomoću ekodizajna i stoga predlažem da razmislimo o alternativama kao primjerice o boljem označavanju kada je riječ o LED-u. Znači LED koji je fiksno ugrađen. Mislim da nam je tu potrebno više informacija, zatim javni natječaj također mogu biti jedan od alata koji bismo mogli koristiti Dakle, potrebno je razmisliti da li bismo za određene proizvode trebali uvesti duže jamstvo. Dakle, kada e, ugradite fiksno svjetiljku, onda bi e, jamstvo trebalo biti dulje, zato što e, ćete inače morati izmijeniti cijeli uređaj i mislim da bismo o tome trebali razmisliti. Osim toga, zanima me što komisija misli zašto se to nije već reguliralo na tržištu. Jer e, ako želimo biti učinkoviti, ako želimo da se ostvari konkurentnost na tržištu, tada moramo poraditi i na produljenju životnog vijeka, jer na taj način će svi sudionici profitirati, ali izgleda da tu nešto ne funkcionira na tržištu. Uh, I have uh, uh, Evo još se dvije osobe javljaju za riječ. Uh, gospodin Škrlac. Thank you, Madam Chair. First of all, I want to congratulate... Hvala vam lijepa. Evo kao prvo Želim e, čestitati kolegici izvjestiteljici na izvrsnom nacrtu mišljenja koje je u skladu s glavnim politikama cirkularne ekonomije i mislim da ima prostora za samo manja poboljšanja s našim amandmanima. Naglasio bih tri točke, samo tri točke. Prva se tiče važnosti ekodizajna. te e, poticaja za euroindustriju kako bi proizvodi bili trajni i korisni, ali i popravljivi, jer trajnost e, proizvoda, odnosno mogućnost popravka, e, stvara nova radna mjesta, što opet pozitivno utiče na lokalne, lokalna gospodarstva, a jača i postojeća radna mjesta. To je bitno za konkurentnost europskog gospodarstva, jer ćemo takvim pristupom e, i biti učinkovitiji u korištenju resursa i energetike, što će onda doprinijeti ispunjenju drugih politika na razini EU-a. Druga točka koju želim istaknuti je sljedeća. Podržavam ovaj, ovaj, naglasak na proizvodi usluge, što znači zapravo razvoj novih e, modela temeljenih na e, zajedničkoj ekonomiji, što zapravo našim potrošačima daje mogućnost da e, koriste usluge i na taj način doprinesu našoj industriji i našim poduzetnicima i poduzetništvu. Treća točka. Da bi se ostvarile prve dvije točke moramo e, ostvariti potražnju, moramo potaknuti potražnju. To znači da će proizvodi biti skuplji nego što su to danas, jer danas cena ne obuhvaća ekološki trošak ili okolišni trošak proizvoda koji su uvezeni, naročito uređaja koji se uvoze. Stoga smatram da trebamo ulagati u informiranje i osvješćivanje naših potrošača kako bismo ih upoznali s time zašto je bolje kupiti nove, trajnije proizvode koje su ujedno i skuplji, a naročito ih treba informirati o tome kako oni takvim ponašanjem e, reproduciraju radna mjesta odnosno stvaraju druga radna mjesta koja se e, tiču popravka takvih uređaja. Također je važno podizati svijest u državama članicama o važnosti usvajanja inicijative na lokalnoj razini. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Sjeći govornik je gospodin Balco iz Hvala gospođo predsjedavajuća na, vaš, na riječi. Mislim da ste jako dobro saželi bit. Ja bi ovdje naglasio šestu točku. Naime, eko etikete o životnom vijeku bi svakako trebale informirati potrošače, ali potrošače ne bismo e, trebali poticati e, na nešto, a bez da im damo dovoljno informacija. Tu bi proizvođač trebao navoditi informacije koliko traje jamstvo, a u slučaju jeftinijih proizvoda proizvođači se trude oko toga da potrošači što češće kupuju nove proizvode. Stoga ove informacije su vrlo važne kako bi potrošači mogli donijeti dobru odluku. Zatim što se tiče iPada, iPhona i tako dalje i njihovog zastarijevanja, mislim da se tu vrši jedna agresivna propaganda i to zato kako bi potrošači što prije bacili svoje takozvano zastarjele uređaje i kupili nove mislim da se vrlo teško boriti protiv takve kampanje. Evo ja imam sada u rukama Nokiju koju sam kupio prije tri godine i čini mi se da ju sada moram baciti zato što sam izgubio punjač i u Briselu sam posuda tražio punjač, a ismijavali su me što imam takav telefon i nigdje naravno nisam našao takav punjač. Dakle, proizvođači se služe agresivnom propagandom s kojom se vrlo teško boriti. I stoga je vrlo teško odlučiti kada između novog i starog, starijeg uređaja nema neke veće razlike. Puno hvala. Hvala vama. Dajem riječ komisiji. Gospodin Bennett se javlja za riječ, odnosno on će govoriti u ime komisije. Dobro jutro i hvala vam lijepa, predsjedateljice. Da, evo, spomenuto je nekoliko stvari. E, sve u svemu komisija pozdravlja većinu stvari koje su iznesene u ovom mišljenju, ali u prvotnom izvješću. Moramo pritom imati na umu da je ekodizajn takav da uvijek koristimo e, pristup najmanjeg e, troška. Do je to bilo moguće s obzirom na energetsku učinkovitost jer smo mogli bolje pratiti potrošnju preko računa potrošača. E, kad govorimo o popravljivosti i ponovnoj mogućnosti korištenja, jako je teško primijeniti ovaj pristup najmanje cijene životnog ciklusa. Bilo je nekoliko pitanja. E, inače nisam htio reći da se to ne može napraviti. To je naime jedan od glavnih izazova s kojima se sad nosimo. E, ključno pitanje koje je ranije postavljeno jest e, kako, što komisija i Europska standardizacijska zajednica radi u tom pogledu vezano za popravljivost proizvoda, ponovno korištenje istih i tako dalje. Želim informirati odbor da postoji preko 30 tehničkih odbora koji rade na tom pitanju. E, sedam je horizontalnih projektnih timova i oni će nam podnijeti izvješća od e, 2018. do prvog kvartala 2019. godine. To su horizontalni standardi i e, standardi e, specifični za neke proizvode, tako da su naravno neki elementi horizontalni od drugih. E, da bismo prošli ravnotežu između brzine i formalnosti, oni su nam pristali dostaviti tri dokumenta, odnosno standarda. Postoje EN standard, dakle najviši, zatim tu su tehničke specifikacije i treće tu su e, sporazumi o radionicama. Dakle, ako govorimo o informatičkim proizvodima i drugima koji se, drugim proizvodima koji se dosta brzo razvijaju, e, te imajući u vidu ekodizajn i vezane Eh, politike i cirkularne ekonomije, moramo paziti da i komisija i eh, standardizacijska zajednica relativno brzo djeluju. Stoga smo se odlučili za ove tehničke specifikacije i ove eh, sporazume o radionicama koje sam spomenuo. Osvrnut ću se još na neke druge stvari koje smo u zadnje vrijeme pokušali e, progurati kroz postupak e, usvajanja dokumenta o ekodizajnu. Pokušali smo zabraniti e, takozvane non-reversible joint techniques. To smo obuhvatili tim širokim pojmom zato što nekad imamo prosjede proizvođača E, naime, e, ako, se neke komponente lijepe, to se može rastaviti. E, a oni su se upravo žalili na to da se nekakve zalijepljene komponente navode kao nepromjenjive. to se konkretno odnosi na računala. I drugo, pitanje se tiče servisiranja. Software, odnosno phoneware, kako se to kako se zapravo naziva e, sve ove softverske usluge za telefone, e, oblake i tako dalje. Dakle, u drugoj e, liniji proizvoda mora biti dostupan softver, odnosno fonver. To je nešto što znači, pokušamo progurati. Ono što je zato vezano jest sam uređaj, odnosno glavni dio uređaja, odnosno njegov funkcijski element, znači driveri, i elektronika unutar uređaja, mi bismo željeli e, smanjiti količinu tih osnovnih dijelova uređaja koji se uništavaju. E, to je izazovno naročito imajući u vidu povjerljivost Pretpostavljam da financijske institucije nećemo moći e, e, obvezati da ne uništavaju e, diskove zajedno s podacima koji su na tom disku, jer bi u suprotnom bila narušena njihova podatkovna i druga sigurnost. A to je puno važnije od ekološke sigurnosti. Drugo pitanje je pitanje brisanja, sigurnog brisanje podataka i to je ključno za taj drugi, tako reći, život proizvoda. Znači, ono što pokušavamo jest e, propisati da bude obvezno brisanje e, podataka putem softvera, odnosno da svaki uređaj u sebi sadrži softver za brisanje podataka na tom uređaju kako bi se on onda kasnije mogao ponovno koristiti. To je na proizvođačima, međutim to bi onda isto tako omogućilo puno veći, e, veću količinu proizvoda, veću količinu uređaja koji bi se kasnije mogli koristiti i doživjeti, tako reći, drugi život. Evo, nadam se da sam ovime e, se osvrnuo na sva pitanja ako imate neki komentara, tu sam. Hvala lijepo, dajem riječ Hvala svima na odličnim komentarima. Uvjerena sam da ćemo postići većinu za ovaj nacrt, da ćemo je dobiti. A sada imam dvije stvari koje želim reći. Ono što je rekao gospodin Lize, moramo vidjeti kako ćemo riješiti ovaj problem Pitanje softvera. Tu će se uvijek novi modeli izbacivati na tržište i onda odjednom vaš e, malo stariji iPad ili iPhone postaje sporiji i onda ćete možda pomisliti da vam treba novi. Onda ste spomenuli problem s leasingom i da e, se na taj način potrošači navode da brže mijenjaju modele. Možda bi ovdje mogli uvesti e, poticaje za leasing industriju, kako bi leasing industrija davala jamstvo za životni vijek, za trajanje proizvoda. Jer ako imamo gospodarstvo koje se temelji na pružanju usluga, to bi onda funkcioniralo. Pogledajmo još jedan puta kako možemo stvoriti poticaje kako ovaj model leasinga možemo povezati sa pozitivnim elementom kako bi na taj način postigli što dulji životni vijek proizvoda. No kao što sam rekla, u svakom slučaju hvala na konstruktivnim komentarima i uvjerena sam da ćemo uspjeti. Hvala vam lijepa. Imamo e, rok za amandmane, to je 8. ožujka u podne. Sljedeća točka mm, je e, razmjena mišljenja gledišta o zaštiti hrane. E, dajem riječ e, ravnatelju e, iz DigiSanta. Good morning, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo, predsjednice. Htio bih danas nešto reći u svom uvodu o zakonodavnom postupku i o sustavu upozorenja i o međunarodnom kontekstu. To su teme e, na koje ću se usredotočiti u svom uvodu. Kao prvo, ako smijem, htio bih govoriti o zdravstvenom zakonodavstvu. Imamo zakone na europskoj razini što se tiče ozbiljnih prekograničnih prijetnji za zdravlje. Time kontroliramo situaciju zdravlja i eventualne e, slučajeve bolesti objavljujemo i podatke prenosimo nadležnom tijelu. Također imamo i e, sustav ranog upozorenja kojim zaustavljamo prekogranično širenje i kontroliramo e, izbijanje bolesti. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti E, kontrolira širenje e, zaraznih bolesti i također općenito sve sigurnosne prijetnje. Imamo i procjenu rizika. Što se tiče odbora za sigurnost zdravlja, je nadležan za koordinaciju mjera na europskoj razini kada dođe do ozbiljne prijetnje zdravlju na prekograničnoj razini. Što se tiče zakonodavstva o sigurnosti hrane, imamo glavne instrumente, to je opći zakon o hrani iz 2002. godine, koji e, nam omogućuje sljedivost hrane. E, subjekte u poslovanju sa hranom moraju identificirati kome pružaju usluge E, i kome daju e, e, hranu koja je namijenjena životinjama ili ljudima. Načela su da je primarna odgovornost za sigurnost hrane za životinje ljude u rukama subjekata s poslovanja koji posluju sa hranom koji moraju uspostaviti načelo kritičnih kontrolnih točaka. Zato imamo i sustav upozorenja za zdravstvene rizike koje su povezane uz hranu za životinje i ljude sa 3000 prijava godišnje koje dolaze od država članica imamo i uredbu o službenim kontrolama koja nam daje okvir za kontrole koje vrše države članice kako bi provjerile sukladnost hrane za životinje, hrane za ljude i bilja i revidirana je, trenutno se treba usvojiti za bolji e, integrirani sustav inspekcija na granicama trebamo se također suočiti sa prijevarama u području hrane. Što se tiče e, propisa o zdravlju životinja, imamo čitav niz usklađenih propisa sa modernim okvirom za borbu protiv epidemija koje su namjerno prouzročene ili slučajne, a tu mislim i na bioterorizam. Što se tiče e, prenosivih bolesti životinja, imamo i e, mjere kojima se mogu zaustaviti kretanje životinja u raznim regijama. U ovom slučaju imamo specifični sustav prijave bolesti životinja koja nam omogućava da u realnom vremenu znamo da je izbila određena životinska bolest i možemo poduzeti pripadajuće mjere. Također imamo Europske banke za cijepiva, imamo referentne laboratorije i također slučaj veterinarske i tim za hitne slučajeve. Na samom kraju želim spomenuti e, zdravlje bilja. Imamo trenutno zakonodavstvo koje je u fazi revizije i sustav upozorenja koji opisuje izbijanje e, bolesti bilja. Također moram spomenuti ulogu agencija. Imamo Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. E, o tome sam govorila u sklopu prenosivih bolesti, ali također imamo EFSU koja je stvorena u sklopu općeg zakona o hrani koja treba provesti procjenu rizika za zdravlje životinja i ljudi. Također možemo kroz sustav ranog upozorenja pratiti rizike vezane uz hranu. Na horizontalnoj razini imamo europski akcijski plan CBRN radi se o prijetnjama e, kemijske, biološke i nuklearne prirode koje možemo procijeniti i možemo procijeniti njihov utjecaj na javno zdravlje. To razvijamo sa državama članicama. Na samom kraju želim spomenuti međunarodni aspekt. To je suradnja između sustava Europske unije i međunarodne zdravstvene organizacije što se tiče međunarodnih e, propisa vezanih uz zdravlje i tu postoje poveznicu između sustava upozorenja. Također želim istaknuti suradnju sa NATO-om u pogledu kapaciteta identificiranja događaja i praćenja. Također imamo suradnju sa Svjetskom organizacijom za e, zdravlje životinja. E, tu pratimo e, smanjenje prijetnje za zdravlje životinja. Tu su izdane mnoge preporuke. Imamo suradnju sa međunarodnim organizacijama s kojima surađujemo redovno u pogledu zaštite hrane i javnog zdravlja. Hvala. Hvala. Sada otvaram raspravu. Želi li se tko javiti za riječ? Gospođa Garcia. Hvala vam lijepa. Evo želim se zahvaliti komisiji koja je danas e, tu i govori o ovoj važnoj temi, a to je zaštita hrane, koju smatram važnom za sve nas i za EU. E, čuli smo jedan blagi opis e, zakonodavstva koji sada imamo na snazi u EU, kako bismo bili sigurni da su proizvodi koje se proizvode i koje dolaze do potrošača najsigurniji na svijetu. E, nema nikakve sumnje, u tome treba poduprijeti komisiju, to je zaista tako. Imamo najstrože najstroža pravila i naši su proizvodi zaista sigurni i za europske potrošače i za druge potrošače izvan eu koje se izvoze naše proizvode. Međutim, ovdje govorimo o biosigurnosti, o prevenciji e, bioterorizma, e, govorimo o e, o nekom načinu favoriziranja europskih proizvođača kako bi naši potrošači znali koji su strogi protokoli primijenjeni u proizvodnji tih e, proizvoda i kako bi znali e, da smo poduzeli sve mjere e, protiv namjernog, namjerne kontaminacije hrane. Ja sam već postavila razna pitanja, kako bilo sama, bilo zajedno sa svojim kolegom prema komisiji i rečeno mi je da postoji negativna predispozicija e, Junkerove komisije da se dalje radi na tom pitanju. Međutim, moram vam reći da sektor e, s kojim ja najčešće imam kontakte u okviru odbora za e, poljoprivredu, dakle, naš španjolski sektor mi je rekao da E, se slaže za, sa donošenjem novog zakonodavstva jer bi im to e, e, uštedilo troškove, zato što one nemaju javno zakonodavstvo temeljem kojeg će se proizvodi certificirati. Jer ako nešto žele sami prilagoditi nekim standardima, onda to rade putem privati, privatnih kanala, a ne javnih. I ono što njima treba su ti javni kanali. Kad govorimo o troškovima proizvođača, mogu vam reći samo da proizvođači podupiru donošenje e, novog zakonodavstva. Također se govori da bi se trebalo čekati 4-5 godina. Međutim, e, što prije krenemo sa donošenjem tog zakonodavstva, to ćemo ga prije imati na snazi vezano za e, treće zemlje, mislim da bi ovo bilo izvrsno sredstvo za europske prehrambene industrije da se uz takvo javno e, zakonodavstvo e, obrate trećim zemljama i zapravo da se imaju na što pozvati pri potpisivanju takvih ugovora. Još jedna stvar, kad komisija govori da imamo jako puno zakonodavstva. Evo, kad govorimo o otpadu i o ambalaži, bez obzira na, e, uredbe, direktive i sve ostalo, opet smo donijeli uh, ISO e, uh, 14001. Dakle, to je opet jedan način reguliranja ovog područja kroz javno dostupne instrumente. Ako nam je tako što bilo dobro, ako nam je osim ISO standarda bilo potrebno donijeti nekakve e, posebne propise, zašto to ne bismo i u ovom slučaju napravili? Jer ćemo tako pomoći europskom prehrambenom sektoru da se zastupi i da zapravo e, bude prisutni i u Europi i diljem svijeta. Tu se ne radi o trošenju više novaca, upravo suprotno radi se o štetnji i većoj sigurnosti. Hvala. Hvala. Gospođa Grostet. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Da, zaštita hrane, da, moramo se informirati koje mogućnosti imamo kako bi zaštitili sektor hrane i to protiv namjerne kontaminacije, primjerice biološke i tako dalje. 2007. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da namjerna kontaminacija predstavlja najveću opasnost za prehrambeni sektor u 21. stoljeću i to bi se moglo odnositi i na terorističke napade. Dakle, to je vrlo važno pitanje, prije svega kada se radi o biološkoj kontaminaciji. Svi mi znamo da nam nedostaje antibiotika, i da danas postoje vrlo opasne bakterije protiv kojih nemamo nikakve mogućnosti obrane. Dakle, moramo biti svjesni ovoga problema. Europska unija nema globalnu uredbu. Upravo smo čuli da postoje čitav niz instrumenta koje možemo koristiti, ali imamo li mi globalnu viziju? Očito da ne. Dakle, viziju u smislu uredbe za razliku od SAD-a i drugih država članica, primjerice u Francuskoj, je izrađen jedan plan protiv terorizma, a tu je sadržana i zaštita hrane. Namirnice su potencijalni cilj napada koje je potrebno zaštititi. Zatim EFSA, to želim pitati komisiju. Čini mi se da se EFSA do sada nije baš previše bavila ovom temom, pa me zanima kakva je trenutačno stanje stvari i koje mjere trenutačno postoje. I EFSA bi u stvari bila prava agencija za to kako bi izradila akcijski plan. Pa me zanima mišljenje komisije. Hvala. Hvala, gospođa Dali. Hvala komisiji što su danas ovdje s nama za ovu razmjenu mišljenja. Zanimljivo da komisija i dalje govori da postoji zakonodavstvo kojim se može osigurati kvaliteta hrane i kojim se mogu riješiti preko granične prijetnje. Ali zanimljivo je, mi danas moramo sagledati i druge aspekte, moramo uzeti u obzir i nešto što, o čemu naši građani često govore i to svakodnevno. Kad govorimo o sigurnosti, postoji potreba na europskoj razini za sigurnošću. Vrlo često čujemo da može doći do slučajeva bioterorizma i do biološke kontaminacije. To je nešto što brine građane zato što se tiče direktno njihova života. Moramo o mnogo čemu ovdje porazgovarati. Postoji rizik da postrojenja koja šalju hranu iz jedne države u drugu u trenutku pakiranja ili slanja pošiljke ili na pošiljke može doći do poteškoća. E, pogledajmo kakvi propisi postoje danas. Europske i multinacionalne organizacije koje rade u Europskoj uniji, kako oni mogu osigurati da dobavljači u Europi imaju program za zaštitu hrane? Kako se može smanjiti rizik kontaminacije koja se događa namjerno? Ne mislim da je komisija do sada uspjela predložiti inicijativu za rješavanje ovog problema. Dakle, kako bismo mogli razviti program za sigurnost hrane i zaštitu hrane. Mislim da smo došli do tog trenutka kad to treba učiniti i želim znati što komisija misli o tome. Hvala. Hvala. Posljednji govornik, gospodin Pedičini. Hvala predsjednice. Ovaj dosije obuhvaća ne samo biološki terorizam, nego i slučajeve prijevare u području hrane. Na primjer, slučaj mocarele koja je krivotvorena ili e, lažni biološki proizvodi. I to su i slučajevi koji obuhvaćaju i rajčicu. I najvažniji slučaj, najpoznatiji, E466, to je vrsta celuloze koja se često koristi u e, škampima koji se prodaju svježi kako bi se povećala njihova masa. Mi tražimo bolje označavanje prehrambenih proizvoda sa boljim mjerama za kontrolu hrane. Time ćemo izbjeći prijevare, ali i terorističke napade u obliku kontaminacije hrane. Ako nismo u stanju zaštititi zdravlje naših građana od e, prijevara u prehrambenom sektoru, kako možemo misliti da ćemo e, im osigurati e, sigurnost hrane i da ćemo se zaštititi od eventualnih napada? Moramo pomoći malim i srednjim poduzećima kako bi imali bolji sustav označavanja i kontrole podrijetla hrane. Istovremeno moramo djelovati u pogledu e, pružanja podataka, pogotovo obavještajnih podataka kojima ćemo izbjeći e, napade na hranu. Hvala, a sada dajem riječ komisiji. Molim vas da odgovorite na postavljena pitanja. Zahvaljujem na ovim komentarima. Evo odgovorit ću na pitanja. Kao što sam već rekao, mislim da imamo već zakonodavne mjere koje su na snazi Komisija želi osigurati, a ovo je prioritet Junkerove komisije, da se koncentriramo na provedbu. Važan dio provedbe zakonodavstva je također sustav e, provjere, odnosno revizije koju već imamo. Taj sustav nam omogućava kontrole na licu mjesta u državama članicama to je nešto o čemu treba e, još više razgovarati s državama članicama. Drugo želim reći u vezi sa sustava upozorenja. Znate da imamo pet ili šest različitih sustava upozorenja u Europskoj uniji, ovisno o zakonodavstvu. Jedan od prijedloga koji trenutno sagledavamo je bolje povezivanje ovih sustava kako bismo imali upozorenje u slučaju zdravstva e, mogao biti primljen i u sektoru koji se bavi na primjer zdravljem životinja ili bilja. Situacija želi imati bolje integrirani sustav upozorenja. Treće što sam htio reći vezano je uz pripravnost. Mislim da je važno da imamo bolje integrirani pristup ovom pitanju koje uključuje agencije i razna tijela koje su odgovorna za sigurnost hrane i javno zdravlje. Moramo imati i e, vježbanje kritičnih scenarija na razini Europske unije država članica. I samom kraju što se, što se tiče terorizma i sigurnosti, Postoji Europska agenda o sigurnosti i i prvo izvješće o provedbi te agende koje je usvojeno 12.10.2016. godine. Jedan od aspekata koji je ovdje spomenut u ovoj Europskoj agendi je pitanje bolje primjene europskog zakonodavstva u vezi sa terorizmom, organiziranim kriminalitetom i kibernetičkim e, kriminalitetom trenutno u državama članicama i e, koje surađuju s komisijom govorimo o takozvanim e, mekim ciljevima, o, lakim ciljevima, odnosno uzimamo u obzir, na primjer, lanac opskrbe hranom, e, koja ima možda lošiju zaštitu od drugih lanaca opskrbe i komisija pokušava sada se usredotočiti na otpornost ovog sektora i na zaštitu lakih meta e, kako bi se onda društvo moglo obraniti od prijetnji pojedinim dijelovima lanca opskrbe. Komisija aktivno pokušava zajedno s državama članicama uočiti kako bi se moglo djelovati da bismo se bolje zaštititi od terorizma u pogledu ovih lakih meta. Hvala. Hvala. Zahvaljujem svima što ste se uključili u ovu raspravu. E, sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda. To je razmjena gledišta s Europskom komisijom. Ovaj put govorit ćemo o pojednostavljenom postupku za izmjenu popisa objekata u Kanadi od kojih države članice imaju odobrenje uvoziti namirnice za prehranu ljudi za koje je dogovorena istovrednost između Unije i Kanade. Dajem riječ komisiji za uvodnu izjavu. Mislim da je gospodin Van Dijk ovdje u ime komisije. Izvolite. Hvala predsjednice. Dobar dan svima. Pravna osnova za postavljanje, pisanje popisa predviđa službene kontrole za e, proizvode životinskog podrijekla za ljudsku namjernu, za ljudsku potrošnju. E, članak 12 stavak 4 predviđa prostupak za ažuriranje e, popisa odobrenih objekata. Sada je uzvod, uvoz odobren samo iz postrojenja koja su na tom popisu. Imamo i certifikat e, i kada roba dođe na granicu provede se provjera. E, provjeri se da roba stvarno dolazi iz postrojenja koje je navedeno na popisu i popis je odobren sa strane nadležnog tijela ne europske države. Ovaj popis se može ažurirati 13 e, dana, radnih dana je potrebno za izmjenu popisa i nakon toga je potrebno 20 dana. E, u tom roku će države članice moći dati komentare ili predložiti dodavanje postrojenja na popis. U slučaju Kanade e, na temelju veteranskog dogovora između Europske unije i Kanade imamo isto vrijednost koja je dogovorena Pogotovo za Kanadu imamo isto vrijednost za svježe meso, e, ribu i riblje proizvode. Isto vrijednost znači da proizvodi trebaju odgovarati standardima, odnosno zahtjevima koje postavlja E, Kanada, ali mora biti u skladu sa zahtjevima Europske unije. Znači, tu je isto vrijednost dogovorena između Kanade i Europske unije da će se pravila Europske unije primjenjivati i u Kanadi, odnosno da će se uvezena roba iz Kanade tretirati na isti način. E, ova istovrijednost znači a to je razlog zašto je komisija e, predložila da se pozovemo na kanadska jamstva. Dakle, komisija je predložila pojednostavljeni postupak za stavljanje na popis. Za vašu informaciju imamo iste e, odredbe za Novi Zeland. A kad je Europska unija odredila popis za Kanadu, Kanada je također primijenila pojednostavljeni postupak i potrebno je samo dva dana za provođenje ovog postupka i dozvoljeno je na temelju toga europskim tvrtkama da izvoze u Kanadu. Postupak koji se primjenjuje za ovo e, pojednostavljeni popis je dogovoren u postojećem sporazumu. Specifično prvi korak je bio rasprava između Komisije Europske unije i Kanade u zajedničkom upravljačkom odboru. Odbor je dao preporuke. E, preporuka je e, bila da se pojednostavi ovaj popis i da se postupak uputi odboru e, i nakon toga su države članice dale pozitivno mišljenje. Dakle, kako bi se postupak zaključio, bit će interna odluka E, opća uprava Sante će formalizirati ovaj postupak i e, razmjenom e, pisama. Članovi Europskog parlamenta treba znati da postoji mogućnost da se neka hrana koja nije u skladu sa propisima izvozi iz Europske unije, o tome je govorio John Ryan kad je govorio o pravilima koje postoje u vezi sa sigurnošću hrane. Mi imamo i kontrole koje se provode ne samo u Europskoj uniji, nego i e, druge kontrole koje provode kolege iz opće uprave Sante i kontrole se provode i u Kanadi. I kada se provode kontrole, onda kolege provjeravaju sukladnost kanadskog programa za kontrolu proizvoda sa e, zahtjevima Europske unije. To je bitno zbog izvoza iz Kanade. I e, postoji e, potreba da se vidi jesu li svi zahtjevi certifikacije ispunjeni. Osim toga, postoji certifikacija koju provode kanadska tijela E, u pogledu e, slanja e, mesa i mesnih proizvoda u Europsku uniju i na samom kraju kada se mesni proizvodi nalaze na europskoj granici, dolazi do granične kontrole. tu se ne kontroliraju samo dokumenti, nego službeni veterinari kontroliraju fizički robu prije nego što ona uđe u teritorij Europske unije. Nadam se da sam time odgovorio na pitanja zastupnika Europskog parlamenta i spreman sam odgovoriti na njihova pitanja. Hvala. Gospodin Stajs. Ik dank, eh, <coughs> pardon, ik dank eh, van de commissie voor, eh, voor de eerste input. Ehm, Hvala. Zahvaljujem komisiji na ovom uvodnom izlaganju. U odboru za okoliš ja sam stalni e, zaduženi član za kontakte sa Europskim uredom e, za bolesti životinja. Dakle, ja provjeravam EFU i sve e, njihove aktivnosti. Od 2004. godine imali smo 13 kontrola u Kanadi od 2004. do danas nisu se sve kontrole koncentrirale na ovo pitanje koje mi danas sagledavamo, to je uvoz svježeg mesa i svježe ribe. 2010. godine i 2014. godine smo imali raspravu o tome, imali smo i e, objavu rezultata e, istraživanja 2015. godine u šestom mjesecu. Dakle, pročitao sam u toj publikaciji nešto što me zabrinulo, nešto što pobuđuje sumnju u ono što se događa. Možemo u toj studiji pročitati da dozvole za izvoz u Kanadi nisu um, moderne, da postoje manjkavosti u službenim kontrolama, sljedivosti govedine i da postoji ozbiljna zabrinutost vezana uz izvoz konjskog mesa a ne može se isključiti da su konji koji su um, zaklani u Kanadi nisu podvrgnuti tretiranjem nezakonitim tvarima. Um, Ured za hranu i za veterinarstvo je pratilo ovaj slučaj. Sad imamo pojednostavljeni postupak koji je e, odobren sa strana država članica. Mislim da je samo jedna država članica bila protiv, ali ja se pitam možemo li prihvatiti to da primjenjujemo ovaj provedbeni akt ako je to povezano sa člankom 12. uredbe gdje se mogu ulagati amandmani ili gdje postoje informacije koje se priznavaju kad znamo da Ured za hrano veterinarstvo ponekad provjerava sve to u sklopu postupka o suodlučivanju, a tada smo imali drugačiji postupak. U ovom kontekstu vidimo da prije nekoliko tjedana mi smo uh, usvojili CETU sa uh, velikom većinom glasova. Ali što se tiče uvoznog mesa, hoćemo li povećati značajno tu kvotu za svinjetinu, govedinu i perad 12 do 14 puta više što se tiče tonaže? E, danas se može toliko puta više mesa uvoziti u Uniju iz Kanade. E, ja nemam problema s tom činjenicom do sada. Ja samo prihvaćam e, odluke koje su izglasane. Velika većina je bila za ovakvu odluku, ali pitam se što će biti sa volumenom hrane koja će se uvoziti E, i to imajući na umu pojednostavljeni postupak koji je zatražen i koji je odobren e, sa strane čitavog niza tijela koji će biti e, odgovorni za izvoz svježeg mesa i svježe ribe iz Kanade u Europu. Čuo sam komentare gospodina Fandajka vezano uz kontrole i vezano uz solidan način na koji se provode ove različiti e, sustavi za meso, za hormone koje se koristi u uzgoju životinja. A to se sve e, primjenjuje u skladu sa uredbe o hormonima Europske unije. E, moramo osigurati da se ne koriste hormoni u tovu životinja. Ali moje pitanje je sada je li pojednostavljeni postupak u svemu tome i broj institucija koji su uključene nešto što će nas dovesti do većeg izvoza hrane, bez obzira li to perad, e, govedina ili konjsko meso. E, tu mislim na izvješće iz 6. mjesta 2015. godine i mislim na naše izglasavanje CETE, imajući na umu to da kroz e, izvješće FVO-a mi možemo postaviti pitanje postoji li stvarna istovrijednost između Europske unije i Kanade. To je moje pitanje za komisiju. Hvala, gospodin Van Dijk. Um, Hvala. Prvo vezano za revizije koje su u zadnjih deset godina provedene u FEU, odnosno u e, DigiSanteu. Prvo izvješće je objavljeno u lipnju 2016. odnosno tad je provedena revizija i to e, izvješće još uvijek nije gotovo. Nalazi izvješća samo su početak procesa. E, kad se donesu nalazi, e, onda DigiSante mora provoditi e, akcijski plan koji će im isto tako dostaviti i to nije nešto što je povjerljivo ili negdje pospremi se u Vladicu već je nešto što se zaista provodi. Akcijski planovi su tu da se postupa po nalazima revizije i kako bi se zapravo riješili uočeni problemi. Osim toga, na daljnjim sastancima eh, će revizori kad odu u Kanadu ponijeti sa sobom akcijske planove kako bi provjerili eh, provodili se na odgovarajući način taj akcijski plan koji su se treba riješiti e, pitanja, odnosno problemi iz revizije. O tome će se razgovarati u okviru novog e, programa revizije koji se opet na e, riziku i neki su elementi e, bitni zato što imamo sumnju neke kontrole. Primjerice, temeljem toga se uspostavlja učestalost kontrole. Drugo pitanje ticalo se kvote. Aha, drugu stvar, e, dakle druga stvar koja se spomenula ticala se kvota, to je opet u okviru e, sporazuma. E, po, uspostavljeni popis nema veze sa povećavanjem ili smanjenjem izvoza, već se tiče ispunjenja kanadskih e, subjekata E, odnosno činjenica da kanadski subjekti moraju ispuniti e, europske uvjete. Znači, to nema nikakve veze sa uvozno-izvoznim kvotama u e, u okviru CETE. Hvala. Je li se neko javio za riječ? Da, evo. Morao bih odreagirati. Oprostite? Aha, niste meni dali riječ, nego gospodina Kaputu. Oprostite, oprostite, ispričavam se. Hvala, predsjednice. Htio bih sada nešto reći općenito, zato što je ovdje predstavnik komisije. Mislim da je procjena kvalitativnih standarda prehrambenih proizvoda sa strane europskih institucija nešto što se ne može ograničiti na jednostavnu formalnu kontrolu te procjene bi trebalo produbiti i uzeti u obzir ne samo minimalne mikrobiološke zahtjeve, trebalo bi e, procijeniti realnu kvalitetu proizvoda i e, također sirovine. Time bismo shvatili da standardi za vrednovanje kanadskih i europskih proizvoda uopće nisu isti. U Kanadi što se tiče e, osjetljivih proizvoda, kao što je na primjer meso, postoje tretmani hormonima. To su procedure koje se smatraju nezakonitima i opasne su, e, bar se tako smatra u Europskoj uniji. Tu govorimo o tvrtkama koje svakako poštuju HASAP protokole u pogledu e, higijene pogona. Ali ovakve tvrtke imaju određene inovativne postupke koji se u našem sustavu smatraju e, neprikladnima to, kao što se dogodilo za CETU, postoji rizik da ćemo ponovno kanadskim tvrtkama na uštrb europskih tvrtki dati bjanko e, ček kojim ćemo im dati šansu da uvezu na naše tržište fitosanitarne i OGM proizvode koji neće koristiti e, europskim građanima, odnosno biti će na njihovu štetu. Mislim da nije dobro smanjiti kontrole na uvoz i na taj način bismo oduzeli e, ulogu zaštite e, zdravlja europskih građana e, koju imaju europska tijela. Pojednostavljeno izdavanje dozvola može biti problematično. Trebamo razlikovati između tvrtki koje koriste hormone i GMO od drugih građani ne bi trebali e, ne znati o tim razlikama kad odlučuju što će staviti na stol. Gospođa Megines. Hvala. Evo, konkretno jednu stvar je spomenuo svoj stav vezano za konjsko meso, e, a mislim da komisija nije odgovorna. to i pitanje je malo šire. E, tiče se kontrole konjskog mesa unutar EU-a i pitanje koji konji mogu ući u prehrambeni lanac e, s obzirom na sustav koji je na snazi u Kanadi. Zato molim komisiju da nam to komentira ili ako nemate informaciju onda da nas e, informirate kasnije e, jer, nam se stalno obraćaju države članice vezano za to pitanje i očito se stalno propituje ta jednakost. Hvala. Gospodin Sarse, već ste imali riječ. Nisi izvjestiteljica? Dobro, ali mislim, gospodine, mislim da trebate biti vrlo kratki. Evo, ispričavam se. gledali ste u mom smjeru, a evo, kolega je bio očito na istoj crti. Ispričavam se što e, se ponovim javljam za riječ. No, htio sam postaviti još jedno pitanje. E, rečeno je da je izvješće E, uprave F iz FL-a e, iz e, ranijih godina i da se sve napravilo sukladno tom izvješću. Mene zanima možemo li mi kao parlamentarni odbor dobiti te follow-up izvještaje, odnosno izvještaje o tome što je učinjeno po nalazu iz revizije. Zatim, vezano za izvješće iz, odnosno reviziju iz 9. mjeseca 2015. govori se tu o novom izvješću koje još nije objavljeno. Gospodin Van Dijk, što mislite kad bismo mogli dobiti to izvješće? Postoji li nekakav rok? I na kraju, gospodin je spomenuo da su kvote iz CETE, odnosno povećanje tih kvota, nevezane sa provjerama, odnosno priznanjem da su vezani samo za priznanje novih institucija, što je u redu. Međutim, ako imamo pojednostavni postupak za priznavanje novih tijela, odnosno subjekata, onda ne možemo povjeći od dojma da se 12 e, do 14 puta poveća kapacitet e, za ispunjenje kvota. Odnosno, nužno će doći do povećanja količine. Zato postavljam to pitanje. Nije vam ovo bilo kratko pitanje. Gospodin Van Dijk, izvolite. Hvala. Evo, vezano za prvo pitanje, vezano za kvalitetu. Želim još jednom istaknuti, istaknuti, ja mislim da je to komisija već u nekoliko navrata učinila, kad govorimo o sporazumima, sporazum ne nosi nužno smanjenje e, standarda. Radi se o ekvivalentnosti između EU-a i Kanade, što znači da e, hormonski tretirano meso nije dozvoljeno, ne može se uvoziti u EU, to je pravilo koje postoji i neće se mijenjati. Neka to bude sasvim jasno. Znači tu nema nikakvog spuštanja naših standarda. Standardi su postojeći e, i dalje stoje isključuju e, uvoz e, hormonski tretiranog mesa e, za ljudsku uporabu. Točno je da na jedno pitanje nisam odgovorio. To je bilo vezano za izvješće naših kolega iz odjela F iz Kanade. Naime, izglasana je nova odluka i usvojena je kako bi se povećao nadzor u cijelom procesu, to kontrola, kako bi smo bili sigurni da konji koje se namjerava eh, klati i slati u EU, u EU moraju pod, u okviru šest mjeseci proći sve kontrole u Kanadi. Dakle, eh, kolege iz eh, odjela F su prepoznali nekakve rizike i s tim rizicima se postupalo na upravo opisani način. I zadnja stvar odnosno pitanje koje se ticalo akcijskih planova. Mogu reći sljedeće. Izvješća kolega iz odjela F su javna. Odgovor nadležnih tijela se isto tako objavljuje na našim stranicama, na europskim eh, web stranicama i može se pročitati. Hvala vam lijepa na ovoj raspravi. I sad dolazimo do zadnje točke dnevnog reda. Želim vas podsjetiti da je ovo razmjena gledišta koja je upravo danas e, organizirana jer danas e, obilježavamo e, globalni dan, odnosno svjetski dan rijetkih bolesti. Velika nam je čast E, na ovaj način odati e, spomen e, europljanima koji boluju takvih rijetkih bolesti. Utjecaj na njih i na njihove obitelji je zaista velik i pacijenti često pa, pacijentima često ne bude dijagnozirana bolest zbog nedovoljnih podataka ili zbog težeg pristupa stručnom mišljenju. S obzirom na broj pacijenata postaje jako važno ostvarivati prekograničnu suradnju po tom pitanju. Danas je dan podizanja svijesti među općom javnošću, e, među e, donositeljima odluka o rijetkim bolestima i o utjecaju istih na naše građane. Imamo kampanju koja se tiče e, opće populacije, ali imamo i kampanju dizanja svijesti među istraživačima, industri E, predstavnicima industrije, zdravstvenim radnicima i svima onima koji imaju interes e, za rješavanje tog općeg problema. Prvo dajem riječ komisiji. I ujedno zahvaljujem direktor Rajanu što je danas ovdje s nama. E, molim vas da nas izvjestite o novim europskim akcijama i inicijativama na tom polju. Hvala vam lijepa što ste mi još jednom dali riječ. Rekao bih par riječi o našoj europskoj politici e, e, za rijetke bolesti, s obzirom na to da danas obilježavamo taj dan. Imamo e, uredbu o osiromašenim medicinskim proizvodima koji se koriste za rijetke bolesti i uz to smo donijeli komisiju, komisijnu komunikaciju o rijetkim bolestima koja se bavi holističkim, dakle jednim celovitim pristupom e, javnozdravstvenim pitanjima e, rijetkih bolesti i isto tako imamo preporuku vijeća ministra iz 2009. o europskom e, djelovanju na, na nacionalnoj razini u pogledu rijetkih bolesti. U konačnici komisija je odlučila uspostaviti svoju stručnu skupinu za rijetke bolesti. Znači, to je jedan zakonodavni okvir i postupanje u području rijetkih bolesti na razini EU, odnosno komisije. Te mjere i dalje eh, provodimo. Mislim da je važno istaknuti eh, ulogu dionika. Imamo jednu eh, nevladinu organizaciju koja okuplja nacionalne saveze i europske saveze i zapravo imamo preko 600 organizacija pacijenata u okviru e, te organizacije koje zastupaju e, preko 4000 rijetkih bolesti. Dakle, ta grupacija je dobila sredstva u okviru e, našeg programa za zdravlje, ali je isto tako i surađivala s našim stručnjacima i sa našim odborom za osiromašene lijekove, pedijatrijske lijekove i tako dalje. Smatram da trebamo čestitati našim kolegama na inicijativi i e, velikoj borbi za e, zaštitu pacijenata koji boluju od rijetkih bolesti. Ono što je u ovoj situaciji bitno jeste znati trenutačno stanje stvari, odnosno pratiti razvoj stvari. Zbog toga EU već dugo ulaže u registracije, odnosno očevidnike rijetkih bolesti, E, prenijeli smo neke od naših mreža za praćenje na zajednički istraživački centar, naročito e, vezano za e, urođene anomalije i neke druge bolesti. Također radimo na razvoju dosljednog prikupljanja informacija o rijetkim bolestima i kroz europske referentne mreže, o čemu ću malo kasnije govoriti. Imamo zajedničku akciju u okviru zdravstvenog programa koji je pokrenut u 9. mjesecu 2015. godine, a čija je svrha pomoći državama članicama da provode preporuku vijeća, konkretno kako bi se razvila informacijska baza podataka o, e, e, europska baza podataka o rijetkim bolestima time se okupljaju države članice i to je, ja mislim, bitno, a cilj je omogućiti kvalitetne i podrobne informacije i institucijama, zdravstvenim institucijama i pacijentima. Vezano za istraživanje imamo zajednički, eh, zajednička sredstva za istraživanje u javnom zdravstvu. Na taj način je program Horizon 2020 mobiliziran uz visoku razinu e, sufinanciranja, čak do 70% europskog sufinanciranja u razdoblju od pet godina. Smatramo da to pokazuje važnu e, obvezu i predanost istraživačkog programa e, za istraživanje rijetkih bolesti. Vezano za pristup terapiji, a mislim da je upravo to ono što najviše brine pacijente i njihove obitelji, komisija je svjesna e, trenutačnih pregovora, odnosno razgovora o pristupu terapijama za rijetke bolesti i provode se različite aktivnosti. Konkretno imamo zaključke vijeća o balansiranju e, farmaceutskih odluka koje je vijeće usvojilo u lipnju prošle godine. Komisija će vijeću predložiti raspored i metodologiju za provedbu studije o utjecaju farmaceutskog sektora na inovacije, dostupnost i e, e, pristupačnost lijekova. Analizirat ćemo i izvješćaj i preporuke odnosno na kraju ćemo, analizirat ćemo to izvješće i na kraju ćemo donijeti svoje preporuke. Jasno nam je da su cijene lijekova dosta visoke, zato e, gledamo što se može učiniti između e, platiša, odnosno potrošača, regulatora i tehničkih e, organizacija kako bismo imali siguran pravovremen pristup lijekovima za pacijente, ali kako bismo imali mrežu za tehnološku procjenu lijekova. Naša je uredba bila uspješan, e, uspješno sredstvo za pristup lijekovima. E, ponosni smo što smo autorizirali 29 lijekova i e, odobrili nekoliko tisuća projekata koji su još u razvoju. Komisija sada uređuje regulatorni okvir za E, smjernice i želimo osigurati e, inovativan tretman i najbolji tretman za naše pacijente. Spomenut ću još jedan pilot projekt e, koji je zapravo financiran sredstvima parlamenta. To je, jedan, to je jedan projekt iz 2013. u politici koja se tiče rijetkih bolesti i tiče se scenarija za rijetke bolesti za razdoblje od 2020. do 2030. u okviru kojeg smo htjeli vidjeti koje su izazovi i prilike u tom području. 2017. E, ćemo krenuti sa provedbom tog pilot projekta. I na kraju bih se htio stvarnuti na Europsku referentnu mrežu. E, to je nešto što je uspostavljeno u okviru direktive o javnom zdravstvu. Trenutačno zapravo sljedeći tjedan ćemo u Vilniusu pokrenuti niz europskih referentnih mreža kojima će se e, povezati e, bolnice i lječilišta u Europi, a koji se zapravo uglavnom bave rijetkim bolestima. Mislim da će biti jako puno zemalja koje zapravo se će surađivati u tom zdravstvenom sektoru i imati priliku povezati svoje stručnjake. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Javilo mi se šest osoba za riječ. Želi li se još netko javiti za riječ? Ne. Dobro, onda zatvaram listu e, govornika. Gospodin Lize. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala komisiji. Mislim da je jasno da je borba protiv rijetkih bolesti i pružanje potpore pacijentima europski zadatak na europskoj razini. No sada smo suočeni sa problemom da su ovakvi slučajevi relativno rijetki u državama članicama što težava istraživanje, učinkovito istraživanje jer u razvoju lijekova imamo sličnu situaciju i kod liječenja bolesti također jer ne nalazimo u svakoj državoj članici stručnjaka, odgovarajuće stručnjake ja sam predsjedatelj radne skupine za jednu rijetku bolest metabolizma i tamo vidim kakvi problemi postoje u prekograničnoj suradnji i da je ona nužno potrebna. Imamo dvije zakonodavne inicijative zadnje dvije godine i tu je Françoise bila izvjestiteljica i mislim da je vrlo važno da sada te inicijative i provedemo. Kao prvo radilo se o razvoju ljekova, orphan drugs, dakle to su lijekovi za rijetke bolesti i tu smo se prije svega koncentrirali na pacijente sa rijetkim bolestima. A u okviru druge inicijative još uvijek imamo probleme sa provedbom i tu bi zamolio komisiju da pripazi na ovu inicijativu i veseli me što ćemo idućeg tjedna imati sastanak referentnih mreža, službeni sastanak i tu će te mreže biti predstavljene javnosti. No, u drugim područjima, koliko čujem, ima još puno manjkavosti. Ako pacijent e, želi u susjednu državu, pacijent koji je bolio od redke bolesti, onda to još uvijek nije baš tako e, jednostavno sa e, administrativne strane, pa bih zamolio da nam komisija nešto kaže o provedbi ove direktive i da se doista pobrine oko ove teme kako bi u korist pacijenata bila forsirana provedba ove direktive u državama članicama. Hvala gospodine Lize. Sada gospođo Grostet, hvala gospođo predsjedavajuća. Kao prvo želim čestitati na uspjesima. Ja sam bila izvjestiteljica, kao što ste čuli. Dakle, uspjesi koje smo sada ostvarili su odlični jer ova uredba je usvojena još prije 17 godina i ona je uvijek hvaljena sa svih strana, od svih dionika, liječnika, pacijenata, farmaceuta i tako dalje, no unatoč nekim kritikama ovo je uspješni projekt. 129 lijekova je odobreno za rijetke bolesti, no još je puno posla pred nama, puno je rijetkih bolesti koje još uvijek ne možemo liječiti niti diagnosticirati u Europskoj uniji. Svakako pozdravljam rad organizacija u Europi koje udružuju E, ovakve e, inicijative. Malteško predsjedništvo je odlučilo da će rijetke bolesti proglasiti prioritetom i to i tekako pozdravljam, jer treba nam novi zamah u borbi protiv rijetkih bolesti s obzirom na razvoj, dalji razvoj ove direktive. Osim toga, danas imamo nove mogućnosti, tehnološke mogućnosti i stoga sada moramo ovdje uvesti neke novosti kako bi postigli bolju suradnju između država članica, a bolja suradnja bi omogućila da istraživanja i medicina, da se bolje surađuje na području medicina i u istraživanju. Nadam se da će Maltaško predsjedništvo to iskoristiti kako bi predstavilo novu agendu vezano uz rijetke bolesti. Ono što mene brine je vremenski rok, dakle vremenski rokovi između izdavanja odobrenja i donošenja odluka o cijenama i e, povratu u državama članicama. To je nešto što je dosta problematično kada govorimo o učinkovitosti proizvoda, kako bi lijek e, koji je agencija već odobrila e, što prije dospio na tržište. Dakle, inovativni e, E, proizvodi kako bi što prije dospjela na tržište, e, tu je potrebno unijeti neke izmjene, jer trenutačno se provode dvostruke analize prije nego što se izda odobrenje. Neke obitelji iz Europske unije čak moraju odlaziti u SAD sa djecom, sa malom djecom koja su oboljela od rijetkih bolesti zato što te bolesti u Europskoj uniji još ne mogu e, ne možemo liječiti, još nisu dijagnosticirane i tamo e, u SAD odlaze e, kako bi se tamo podvrgnuli vrlo skupim tretmanima i naravno da onda roditelji u tom vremenu ne mogu raditi, nisu prisutni na radnom mjestu jer moraju na put sa djecom u SAD. Možete li zamisliti koji su to troškovi za obitelji? A Europska unija mora ovdje djelovati solidarno s obiteljima. Imamo nacionalne stručnjake koji su aktivni u agenciji, no ipak se neke odluke dovode u pitanje i to je vrlo opasno ne samo za vjerodostojnost EME, već je opasno i za europsku farmaceutsku industriju i opasno je za javno zdravlje i to dovodi do odgoda odgoda tretmana za pacijente, to znači da moraju potražiti liječenje van Europe. Htjela bi postaviti jedno pitanje. Mislim da bi Europska komisija pod malteškim predsjedništvom se trebala pozabaviti ovom temom i trebala bi osigurati da države članice bolje surađuju u interesu pacijenata jer inače nećemo postići napredak u ovome području. Jer tu se radi o dvostrukom opterećenju za pacijente. Pacijenti su već oboljeli od rijetke, teške bolesti, a onda još istovremeno nemaju pristupa liječenju. To je doista dvostruko opterećenje i to nije prihvatljivo u 21. stoljeću u Europskoj uniji. Hvala. Thank you very much. Madam Dali. Hvala lijepa, gospođa Dali. Hvala lijepa. E, dopustite prvo zahvalim gospodinu Rajanu e, što je danas ovdje s nama i što razgovaramo o ovoj važnoj temi. Nadovezat ću se na ono što, je, e, što su rekli moji kolege. Naime, smatram da je pozitivno što pojačamo prekograničnu suradnju i to je jedna, jedna od prioriteta malteškog predsjedanja. Ovdje jest fokus na jačanju prekogranične suradnje promicanjem centara izvrsnosti i to konkretno u polju e, rijetkih bolesti. Ovdje konkretno želim naglasiti ono što je rekao gospodin Lize, e, međutim malo ću proširiti. Ja dolazim e, s Malte, male države članice i mi puno više nego druge države članice imamo problema sa pristupom novim inovativnim lijekovima. Konkretno to je naravno zbog naše male veličine, ali i zbog neprivlačnog tržišta imajući u vidu e, ekonomiju razmjera. E, stoga je to za naše građane veliki problem. To je naročito problem za e, obitelji koji imaju djecu ili članove obitelji koji boluju od rijetkih bolesti. Smatramo da bi Europska unija trebala čim više pomoći pri, e, okupljanju tih rijetkih resursa koji su trenutačno fragmentirani i razbacani diljem EU-a i smatram da će zajedničko djelovanje pomoći i pacijentima i stručnjacima da razmine stručna znanja i surađuju preko granica. E, gospodin Žajan je spomenuo neke inicijative koje kuplje države članice, međutim voljela bih da nam komisija konkretno kaže koje su to točno mjere koje mogu osigurati pristup e, lijekovima manjim e, državama, ali i zapravo koje će osigurati da manje države imaju pristup tom pulu znanja. Kako možemo jačati e, suradnju na EU razini i kako jačati koordinaciju. Spomenuto istraživanje, jasno mi da od 2007. EU uložila više od 620 milijuna na e, kolaborativno istraživanje o rijetkim bolestima, međutim potrebno je učiniti više. Bilo bi zanimljivo čuti kako možemo potaknuti više istraživanja rijetkih bolesti koji će međutim moći e, doći do konkretnih rezultata i u konačnici kako našim pacijentima omogućiti e, potpunu korist od mogućih e, tretmana koje su raspoloživi, možda ne u njihovoj državi članici, ali u drugim državama članicama. Hvala lijepa. Dajem riječ e, drugoj kolegici. Hvala vama. Evo, Budući da sam jedna od osoba koja je zatražila stavljanje na red ove točke, želim zahvaliti i vama e, na uvodnim e, primjedbama i komisiji na izvješću. Smatram da je važno da osobe koje boluju od rijetkih bolesti znaju da ovaj odbor na ovome stalno radi i konkretno da znaš što se poduzima. E, Divnuta sam zapravo bila na nedavnom sastanku gdje koji se zvao e, Don't Brexit on Rare Diseases. Znači, radilo se o primarnim imunodeficijencijama i o tome kako trebamo e, riješiti pitanje Brexita e, u okviru javnog zdravstva, odnosno ne napustiti postupanje u području rijetkih bolesti u slučaju Brexita. E, znanstvenici, istraživači i liječnici rade zajedno i razvijaju su različite tretmane. Kroz EU su e, pacijenti mogli putovati e, i pristupiti tretmanu. Međutim, postoji zabrinutost da će to propasti kad nastupi Brexit. E, puno je ljudi koje sam upoznala na tom sastanku, zbog kojeg, koji sam upravo spomenula i zbog kojeg sam e, ovo predložila kao točku dnevnog reda, koji mi kažu da Velika Britanija ima jako veliko iskustvo i znanje u tom polju, e, što će utjecati na EU. A mi u okviru ovog odbora moramo znati da kad govorimo o Brexitu globalno, govoreći, gubimo iz vida osobnu razinu, odnosno razinu ili perspektivu pacijenta koji bi zapravo mogli imati ili pretrpjeti štetne posljedice od takvog Brexita. I postoje neke stvari koje me jako brinu, a to je kako će Brexit utjecati na zdravlje onih građana Europske unije koji pate od rijetkih bolesti. Druga stvar koju bih htjela reći tiče se napretka koji je do sada ostvaren i koji bismo željeli nastaviti ostvarivati. E, naravno, pretpostavljam da se svi radujemo e, e, izvješću koje će biti dostupno početkom sljedeće godine. Moje pitanje, kako će komisija osigurati da sadašnji postojeći okvir potakne, a ne obeshrabri pristup lijekovima za rijetke bolesti. Mislim da bi to zaista zanimalo naše pacijente. I E, u konačnici pristup terapiji i cijene? To je zadnje pitanje. Komisija je sama spomenula da su cijene dosta visoke, ali vas molim da nam komentirate, da nam kažete kako se e, to može riješiti na način da države, da svi građani imaju jednak pristup bez obzira na to e, u kojoj državi članici se nalazi taj nužni, ali često skupi tretman. Mislim da je, da je zaista nužno da ovaj odbor baveći se redkim bolestima odgovori na to pitanje. Hvala vam lijepa. Eh, grazie, presidente. Hvala predsjednice. Zahvaljujem što ste stavili ovu točku na današnji dnevni red. Danas je Međunarodni dan rijetkih bolesti i to je vrlo važna prigoda kad možemo osvijestiti građane E, kad možemo naučiti kako se mogu liječiti ove bolesti koje su premalo spominju u javnim raspravama i premalo se istražuje o njima. Ovo je vrlo važna etapa na putu prema pravo na e, skrb i zdravlje za sve građane Europske unije. Možemo sada pogledati unatrag i vidjeti koji su postignuti rezultati, ali i što još treba učiniti. Situacija rijetkih bolesti u Europi je prilično kompleksna, ponekad i dramatična. Na temelju definicije rijetkih bolesti ovdje nalazimo e, bolesti koje imaju vrlo različitu e, stopu prevalencije. Danas možemo reći da je mnogo do sad učinjeno kako bi se građanima, obiteljima ponudilo pravo na dobivanje skrbi. Uredba 141. E, govori o razvoju lijekova za rijetke bolesti. Na taj način uspjeli smo na tržište staviti mnogi inovativni proizvodi namijenjeni pacijentima koji do nedavno nisu imali nikakvu mogućnost liječenja. Mnogo još treba učiniti, pogotovo što se tiče istraživanja i koordinacije nacionalnih politika, a i pogotovo što se tiče zdravstvene skrbi. U nekim regijama Europe, a pritom mislim i na jug Italije, ali i na druge regije Europe, javna potpora onima koji imaju rijetku bolest prilično je oskudna. Imamo zastarijele objekte i e, osoblje koje nije educirano i zbog toga se e, obitelji moraju mnogo žrtvovati. Time pacijenti prestaju vjerovati u političare, u svoju zemlju i odlaze u druge države kako bi se liječili. Mislim da treba ponovno definirati potrebu za skrbi onih koji imaju rijetke bolesti, imajući na umu efektivne mogućnosti područja i imajući na umu stvarne probleme s kojima se suočavaju pacijenti i njihove obitelji. Međunarodni dan rijetkih bolesti stvarno ima smisao, a smisao je da sve nas podsjeti na to da pravo na zdravlje i na zdravstvenu skrb mora biti zajamčeno jednako svim građanima Europske unije. Hvala. Posljednji govornik, gospodin Pedičini. Hvala predsjednice. Slažem se s onima što su rekli prethodni govornici, posebice s onima što je rekao kolega Kaputo. Smatramo da je inicijativa kao što je ova, Međunarodnog dana rijetkih bolesti, e, nešto vrlo važno, zato što tako možemo građane obavijestiti o nekim sociosanitarnim problemima. Budući da pacijenti s rijetkim bolestima predstavljaju manjinu, s vremenom sve manje smo svjesni njihovog postojanja. Dakle, provode se manje istraživanja, nedostaju lijekovi, koriste se lijekovi koji nisu testirani na prikladan način i tako dalje. Jasno je da tržište za svaku rijetku bolest nije uvijek nešto što se isplati farmaceutskoj industriji koja ponekad nema interesa u ulaganje u istraživanje lijekova protiv takvih rijetkih bolesti. Takve bolesti su često kronične, degenerativne, često dovode do smrti. U 50% slučajeva se pojavljuju kod djece, zbog njih dolazi do e, invalidnosti i vrlo često dolazi do gubitka autonomije pacijenta. Psihosocijalno gledano to su teške bolesti zato što pate bolesti, patenji i pacijenti u tim bolestima i ponekad ne postoji nekakva alternativa liječenju e, koja bi mogla olakšati svakodnevni život. Naša zadaća je to da ove rijetke bolesti ne pretvorimo u bolesti koje zanemarujemo. Nitko ne smije ostati zaboravljen. Ako velike farmaceutske tvrtke ne žele na sebe preuzeti trošak istraživanja ovakvih lijekova, onda javna intervencija postaje ključna. Mi smo vrlo često se obratili farmaceutskoj industriji a oni će u budućnosti trebati biti korisnici e, javnih financiranja, ali moramo također paziti na to da se istraživanje lijeka ne provodi samo isključivo onda kad je predviđen profit za e, farmaceutsku tvrtku, tako što nije prihvatljivo za naše građanje, a i mi to moramo odbiti e, sa zgražanjem. Hvala. Sada predstavniku komisije dajem riječ za odgovor. Gospodin Vajan, izvolite. Hvala. Pokušat ću odgovoriti na neka pitanja. Kao prvo što se tiče bolje povezanosti između programa istraživanja javnog zdravlja i socijalne skrbi. Jedan od pitanja koje je postavljen u sklopu odbora za rijetke bolesti bilo je e, potreba za smjernicama u povezivanju pacijenata u javnim sustavima zdravlja i socijalne skrbi. To je jedno od područja koje pratimo e, sa državama članicama i pokušamo shvatiti koje su veze stvorili izvan zdravstvenog sustava u sustavu socijalne skrbi na e, korist njihovih pacijenata. Gospodin Pedicini je upravo spomenuo e, prioritete u istraživanju i Mm, imat ćemo 2019. godine imati zajedničku inicijativu u kojoj će u istraživačkom programu sudjelovati države članice i komisija i pokušat ćemo postići bolje rezultate u sklopu istraživanja o rijetkim bolestima. Što se tiče lijekova za rijetke bolesti i pripadajućeg e, zakonodavstva. Gospođa Grostet je govorila o obiteljima koje moraju e, ići na tretman, pogotovo s djecom, u inozemstvo. Komisija trenutno potiče određene mjere kojima bismo trebali postići ujednačen pristup e, novim tehnologijama i lijekovima koji dolaze na europsko tržište. Postoji e, izazovi i slabosti u pogledu rijetkih e, bolesti i lijekova za njihovo liječenje. Europska agencija za lijekove se bavi tim aspektom. Što se tiče pristupa lijekovima, znam da Europski parlament priprema izvješće sutra e, kojem će se sagledati problemi cijene lijekova. Znam da nastavlju, nastavljaju e, rasprave sa EME-om i sa odborom STEM Mnogi su govorili o malteškom predsjedništvu i o radionici koje će se organizirati krajem ožujka. Nadam se da će to biti mogućnost za ministre kako bi mogli bolje shvatiti koji su izazovi politika za rijetke bolesti, pogotovo što se tiče aspekata e, pristupačnosti lijekova. Gospođa Dali je govorila o izazovima za manje države članice. Europska referentna mreža je tu prilično korisna Um, ona će se pokrenuti idućeg tjedna i mislim da će ona biti od velike vrijednosti za manje države članice. Gospođa McGuinness je govorila o Brexitu. Komisija ne želi komentirati ovo pitanje zato što uh, je objava sa strane Ujedine kraljevine još uvijek nešto do čega nije došlo. Hvala. Zahvaljujem na ovoj raspravi. Time zaključujemo današnji sastanak. Sljedeći sastanak je 9. ožujka. A sada vas pozivam na zajedničku fotografiju. Hoćemo li otići izvan dvorane ili ćemo se slikati ovdje? Vani izgleda. Dakle, Fotograf nas je zamolio da izađemo kako bismo se slikali. Hvala.